Dobar dan svima. U ovim zbilja teškim vremenima i okolnostima s obzirom na evoluciju pandemije bolesti COVID-19. Prije svega usvajanje agende. Ako nema prigovora, onda smatram da je dnevni red usvojen. Nakon toga predsjednikove najave. Prvi krug glasovanja će biti danas između 11 i 12 sati, a drugi krug danas također između 14 i 15 sati. Svi članovi koji glasuju koji su fizički prisutni u prostoriji, njih nije puno ili ako glasaju online mogu glasati preko iVote. Ovdje imamo sada jezični režim, francuski, njemački, talijanski, engleski, grčki, španjolski, poljski, portugalski. Sljedeća točka dnevnog reda, treća točka dnevnog reda, VFO, e, Moramo reći da smo još uvijek u pregovorima i imamo cilj da dostignemo dobar sporazum vezano uz VFO. U ponedjeljak smo imali razmjenu političkih mišljenja sa predsjedništvom, e, znači njemačkim predsjedništvom i bili smo usredotočeni na jačanje omotnica što se tiče programa VFO-a. To je najvažnija stvar i u tom trenutku još uvijek čekamo od vijeća da premosti jaz. S naše strane mi zbilja radimo u duhu kompromisa i Isto tako smo pristali na neke kreativne solucije kao automatska realokacija kazni za povećanje sredstava za najvažnije programe. No isto tako to je izuzetno važno eh, onako kako je to u snažnom mandatu kroz rezoluciju iz eh, srpnja rečeno, mi ne odustajemo od toga Jako je važno da imamo na umu i ključni dio, to je da iz, iz troškove otplate Next Generation EU izvadimo izvan gornjih pragova VFO-a. To želimo zbog dva razloga. S jedne strane da imamo zbilja povećanje omotnica za programe od početka, isto tako da ne stvorimo loše presedane i da strukturno zaštitimo VFO i njegove programe. Mi ćemo se isto tako sutra sastati u formatu trijaloga vezano još neke važne teme, e, vlastita sredstva, uloga e, proračunskog tijela u okviru Next Generation EU, isto tako horizontalna pitanja, klima, bioraznolikost i e, rodna pitanja. Evo, takva je situacija, mi se zbilja borimo i kako bi zbilja imali jasnu sliku o tome što se događa, sada predlažem da dam e, riječ izvjestiteljima svaki po četiri minute. minute. Počinjem sa Janom Olbrichtom. Izvolite. Hvala. Upravo ste opisali kakva je situacija vezano uz paket. Ja sam sa gospođom Marheš e, zadužen za VFO i tu imamo cijeli niz elemenata. Želimo podcrtati nekoliko stvari. Prvo, jako je važno i ključno da u nadolazećim godinama ojačamo programe i omotnice za njih. Trebamo imati učinkovita pravila na dolazećih godina što se tiče fleksibilnosti horizontalnih pitanja. Margarita Markeš će govoriti o ovoj prvoj, ovom prvom dijelu, no ono što je izuzetno važno je da imamo znači e, kamate izvan i on kraj pragova, gornjih pragova. To je jasna pozicija parlamenta, to znači svježi novac. A što se tiče vijeća, e, oni su imali znači svoje zaključke u srpnju i ni u kojem slučaju ne žele sad otvoriti ponovo te zaključke. Mi u svakom slučaju radimo na različitim drugim elementima. Ovo pitanje e, i ova točka koju ste spomenuli vezano uz e, globe. Mi smatramo da je to pitanje koje treba biti jamčeno za cijeli period, a ne da se o tome odlučuje vezano uz e, sam proračun svake godine. I mi želimo zapravo znati koja je to svota, koja su ta sredstva koja su garantirana. S druge strane smo razgovarali o fleksibilnosti. To smo već imali u prethodnih sedam godina. Mi ni u kojem slučaju ne želimo e, umanjiti ovo načelo fleksibilnosti i ne želimo smanjiti ono što je parlament postigao prije sedam godina. Ti eh, parlament se borio već dugo godina da novac, na primjer, koji nije potrošen, da se zadrži u proračunu. I za to se i dalje borimo. Ono što je novo je način na koji se koristi novac koji nije potrošen iz novog fonda, fonda za oporavak. To je zbilja dubinska e, rasprava i sa pravnog e, motrišta i raspravlja se o tome na koji način će se potrošiti taj novac koji nije potrošen u okviru fonda za oporavak. Evo, ja bih e, sada sažeo. Nastavljamo. Nakon zadnjeg prijedloga komisije koja je zapravo jedna mješavina našeg eh, prijedloga i bivšeg prijedloga komisije. Imamo pred sobom sad taj spojeni prijedlog različitih prijedloga i nadamo se da ćemo u nadolazećim tjednima postići isto tako i politički sporazum. Po, nakon toga ćemo razgovarati o nekim još dodatnim temama, na primjer e, vladavina prava i tako dalje. Nadamo se uglavnom da će politički sporazum biti postignut relativno brzo. Hvala Jan. Prije nego što dam reč gospođi Markeš, želim vam reći da imamo i probleme sa internetskim vezama na tome također radimo. Zastupnici koji imaju takve probleme mogli su doći u dvoranu. To smo im e, omogućili, bez obzira što nisu e, pravila takva, ali molim vas zbilja da ograničavate se e, što se toga tiče, jer ću inače biti ja kažen od strane uprave. Margarita, hvala. Hvala uistinu na ovim informacijama. Ja sam pokušala se spojiti, bila sam u svojem uredu, uredu napravila sam nekoliko pokušaja i nakon tih neuspjelih pokušaja evo došla sam u dvoranu. Nadam se da nećemo biti kažnjeni. Što se tiče VFO-a, podržavam ono što je e, predsjednik rekao, što ste vi rekli gospodine predsjedniče i ono što je rekao kolega Olbricht. Neću ponavljati ono što je već rečeno, ali samo dvije dodatne točke. Prvo, Jan mi je sam rekao da nešto dodatno kažem o mogućnosti da imamo dodatna sredstva koja će onda doći iz prikupljanja novčanih kazni globi Radi se o e, radnoj liniji koju smo usvojili u trijalogu i sa političkog i tehničkog stanovišta. ono što mi želimo da imamo jasnu sliku i sigurnu sliku u budućnosti da imamo mogućnost dodjeljivanja sredstava od početka samog programa i isto tako da dodjeljujemo sredstva prioritetnim programima znači 15 prioritetnih programa su tu igri to je točka je jako važna za za nas radi se o dodjeljivanju sredstava za sve programe za cijeli proračunski period, a ne samo e, ove godine, nakon toga imamo, znači sljedeće godine, nakon toga da to mora biti predmet e, pregovora svake godine. Druga točka. Postavlja se pitanje kako ćemo riješiti e, pitanje godine 2021. Koliko sam shvatila, e, ovo vezano uz novčane kazne, to nećemo moći koristiti već 2021. godine, no izgleda vezano iz informacije koje dobivamo od komisije, imat ćemo znači kompenzaciju za 2021. To je važna točka, da budemo sigurni da će ta sredstva biti dodijeljena programima za cijeli proračunski period. Drugo, također je važno da imamo već na raspolaganju novce 2021. godine i treći problem je brojka koliko sredstava ćemo imati na raspolaganju za programe. Već imamo prijedloge, ali još nemam konačne odgovore. To su dva jako važna elementa, to moramo riješiti kako ne bismo odgovorili e, kako ne bismo zapravo otvorili neke nove e, probleme. A sad sljedeća stvar. Jan je već govorio o tim vezama između VFO-a i plana za oporavak. Te veze postoje, kamate e, plana za oporavak su u VFO-u i trebamo koristiti sve potencijale tih veza. Pitanje fleksibilnosti u planu oporavka, u fondu e, za oporavak je nešto što i dalje treba biti otvoreno pitanje. Znači, načelo mora biti to i mora biti znači e, moguće da koristimo to načelo u trenutku e, kad znači provodimo e, programe u dijelu fleksibilnosti jako važna. Hvala Margarita, sad Jose Manuel Fernandez, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Što se tiče vlastitih sredstava, mogu reći da smo dobro napredovali Nedostaje nam sporazum što se tiče poreza na financijske transakcije. U među institucijskom e, ugovoru imamo neke obvezujuće odredbe vezano uz to. I imamo načelni sporazum. Moramo imati vlastita sredstva kako bi na e, ispravan način mogli otplatiti dug. Imamo isto tako i kalendar što se tiče vlastitih sredstava, to smo usvojili na plenarnoj sjednici. A što se tiče uloge proračunskog tijela, tu je također postignut sporazum. Pitanje kamata i amortizacije i otplade duka, duga

i u, tu znamo dobro tu priču što se tiče proračuna. Ako prihvatimo princip da proračun Unije u okviru 1% BDP-a mora otplatiti dug, onda to znači smanjenje fondova i sredstava za programe u, nakon 2028. godine za 10%. To nije prihvatljivo. Zbog toga je parlament eh, odlučio velikom većinom u eh, stavku 24 svoje rezolucije da se pridržava tog načela i da brani to načelo. To je potrebno kako bismo branili budućnost i to ćemo i dalje raditi. Imamo više solucija na raspolaganju kako bismo zadržali načelo, a ne, bi, ne moramo mijenjati mandat. Izuzetno je važno da postignemo taj sporazum, da se dogovorimo, a to bi trebalo biti i u interesu posebno komisije, ali isto tako i u interesu vijeća. Ne možemo ni u kojem slučaju to sada prepustiti slučaju. A kad kažemo da dug je otplata duga, treba biti on kraj gornjih granica, to ne znači da je to sada izvan proračuna. To je i dalje u proračunu. Neki kažu, znači 0,01, to nije e, posto, to nije važno. No, izgleda da je to izuzetno važno jer nakon 2028. godine inzistiram na tome to će predstavljati 10% proračuna. A sada fleksibilnost nešto e, me zbilja ovdje frapira. To je mogućnost i to načelo trebaju braniti sve institucije Drago mi je što je komisija u tom smislu napravila dobre prijedloge i nadam se da će vijeće se također složiti sa tim prijedlozima. No, u tom smislu zbilja sam iznenađen nečim što se događa u vijeću. Kad pogledamo što je dogovoreno kad govorimo o angažmanima, oni zapravo imaju nadu da to neće biti proveden u dijelo. Ja to uopće ne mogu razumjeti. Oni su e, podijelili proračun e, na VFO i plan za oporavak, znači 3% za europske E, programe, a 97% za države članice, a ipak većina država članica se nada da ono što je dodijeljeno da ipak neće biti provedeno i izvršeno. Kada bi neke države članice mogle izvršiti i provesti u djelo samo 0%, onda bi bile sretne s time. Ja to ne mogu razumjeti, to je nevjerojatno. Vijeće tu sad ima neke lijepe diskurse, usvaja stvari, proklamira neke stvari, a nakon toga to jednostavno ne želi izvršiti, ne želi provesti u djelo. A to načelo fleksibilnosti, da, ju nismo, da nismo imali to načelo, to bi bila prava katastrofa u trenutku kad smo se morali boriti sa pandemijom. Mislim da bi vijeće trebalo u tom smislu izvući neke lekcije, posebno što se tiče europskih programa koje imaju dodatnu vrijednost i koje predstavljaju rješenje za e, provođenje u djelo nekih stvari. Hvala. Valerija Izvoli, Valerij, imaš predsjedniče. Dobar dan. Imam tri stvari za reći. Dvije prve tiču se vlastitih sredstava. Dakle, kao što je to rekao Jose Emanuel i kao što smo mi to ponavljali i pojašnjavali već nekoliko tjedana, pregovori oko vlastitih e, sredstava dobro napreduju, to se treba priznati. Dosta su dobro napredovali već od samog početka. Uspjeli smo dobiti neke preuzete obveze od strane vijeća koje su od iznimnog značaja za Europski parlament i za budućnost Europe kako bi se osigurali programi kako bi nam se zajamčilo da će novi, nova vlasta sredstva biti doista realno e, realizirana. Dakle, da bi se pretvorio taj dogovor s imali smo e, pravno obvezujući dogovor i kako bi se poboljšala situacija. No, kao što je to rekao sam Jose Manuel, u pregovorima koji su u tijeku ostvarili smo to načelo da se e, u interinstitucionalni sporazum uključe datumi za uvođenje svih, svakog od novih e, vlastitih sredstava i za svaki od njih imamo datume prijedloga od komisije, datume za glasanje u vijeću i datume za stupanje na snagu. Dakle, imamo mjere koje bi trebale biti maksimalno obvezujuće koliko je to moguće, barem kada se govori o sredstvima. No naravno, infine, krajnosti postoji potreba da se ratificiraju u svakoj od država članica e, odluke e, o vlastnim sredstvima i to treba ratificirati nacionalni parlamenti. Sad ostaju još dvije stvari o kojima treba se dogovoriti u ovim tim kalendarima, dakle e, stanje financijskih transakcija i ETS kalendar. ETS, pa kao što znate mi tražimo da ETS postane novo vlastito sredstvo od, od proračuna za 2021 u stavku drugi resurs i prije što postane e, vlasti resurs. A što se tiče poreza na e, financijske transakcije, ona bi trebala biti uvedena od 24. I narednih dana mislim da ćemo moći dobro napredovati u okviru pregovora po tom pitanju. Drugo, što se tiče 12,9% kamate, Jose Manuel je rekao da je to važan zahtjev Europskog parlamenta. taj zakon nema samo za cilj da se pojača programe, dakle postoji tu dvostruki interes, dakle kad se postavi 12,9% interesa, odnosno kamate preko gornjih pragova, tu se jačaju programi, ali istovremeno radi se na očivanju idućih višegodišnjih financijskih okvira. Dakle, sada imamo 12,9 milijardi koje treba eh, Eh, isplatiti eh, u narednih 7 godina, ali kasnije ćemo imati 15 eh, milijardi koje će trebati isplaćivati ne u sedmogodišnjem razdoblju, nego svake godine. Dakle, zahtjev je da se tih 12,9, odnosno trošak duga, da bude prebačeno iznad gornjih, gornjeg praga, što je jako važno, jer u suprotnom se izlažemo opasnosti da oslabimo sljedeće višegodišnje financijske okvire i programe koji će biti obuhvaćeni njime. Dakle, to je još jedna od važnih tema koje se nalaze na dnevnom redu pregovaračkih e, timova. Jako je zanimljivo i važno kada se sluša različite pregovarače i pregovore biti kreativan, inovativan, tako da mi imamo vlastite prijedloge, komisija ima svoje, no ponekad ih treba nagnati da budu malo kreativniji, e, da upale svoju maštu i očito je da neki od naših prijedloga se počinju razmatrati tamo. Dakle, trebamo nastaviti tako, nastaviti vršiti pritisak e, sa ciljem e, pojantiranja na sljedećim pregovorima. Sljedeći su večeras. I zadnja stvar, evo to je Jan spominjao, dakle na svakom trijalogu kažemo da nećemo zaključiti e, pregovore o VFO-u i vlastnim sredstvima sve dok pregovori o vladavini prava ne bude dovoljno uznapredovali. Dakle, naravno, ta dva pregovora se vode paralelno i koordinirani su između pregovaračkih naših timova. Hvala. Dobro, hvala Valeri. Rasmus Andersen, izvoli imaš riječ. Da, hvala, hvala vam što mi pružate priliku obrati vam se ovdje na odboru o tehničkim nakon tehničkih problema koje sam imao. Dakle, e, ja ću stati na vašu stranu a e, kod predsjednika parlamenta, jer čini mi se da ćemo imati nadolazeći sukob. Ovo je ključni trenutak, imamo važne dane i sate pred sobom kako bismo došli do dogovora. Ja se potpuno slažem s svim kolegama i želim reći da iz e, točke gledišta pregovaračke skupine mi se borimo za svaki milijun, e, za svaki program, dakle to je teška, zahtjevna borba, mi se i dalje borimo i nastavit ćemo se boriti, jer stvari se razvijaju, na kraju svaki, svaka milijarda koju ćemo dobiti za jačanje programa e, bit će dobijena zahvaljujući borbi parlamenta naših timova u ovom trenutku, a ne zahvaljujući vijeću ili bilo kome drugom u tom pregovaračko, pregovaračkoj sobi. Što se tiče horizontalnih pitanja, mijenjaju se donekle stvari, brojni elementi e, o kojima se govorilo prošli put Dakle, o načelu nenanošenja štete, o rodnom pitanju, o STG-ovima, o e, rashodima za borbu za očuvanje klime i tako dalje i isto tako imamo i ciljeve za očuvanje bioraznolikosti. To su neke još donekle kontroverzne stvari i dalje smo na 7-8 posto rashoda za očuvanje bioraznolikosti, imamo metodologiju praćenja, ali mi to želimo učiniti obvezujućim i želimo da bioraznolikost dobije još dodatni poticaj. Još neke stvari o kojima smo raspravljali na, prošlo tjedno na plenarnoj su stvari koje sad upravo treba pogurati, dakle e, i bioraznolikost, na primjer, bilo bi dobro da dođemo do 10% e, planiranih rashoda, na, vidjet ćemo kako će to napredovati za nas je to i dalje ključna tema kako bismo e, dali svoju podršku u dogovoru na kraju. Ja sam optimističan, ali imamo još posla kako bismo za to izborili. Hvala ti, Rasmus. Evo, prelazim sada na izvjestelje u sjeni. Izvjestelje u sjeni koji se još nisu očitovali. Molim vas, imate minut i pol pravna riječ. Držite se toga jer u suprotnom ćemo imati bit ćemo u škriptu s vremenom. Čini mi se da gospodin Korner nije e, konektiran. Moric? Nisi tu, dobro. Onda prelazimo na gospodina Zaninija. Ne, Zanija iz IDEA. Izvolite imati riječ. Hvala, predsjedniče. Evo, bit ću kratak. Dobro znate da ne dijelim većinski stav parlamenta u pregovorima. No evo, kao što to često radim, pozivam vas da razmislite o sljedećem. Pozivam vas da razmislite o razdoblju u kojem smo i koje nameće pragmatičan pristup stvarima. Dakle, odgode i kašnjenja su jasni, ti instrumenti koji su uspostavljeni i koji se grade E, u okviru VFO-a ili ti iznimni instrumenti kao što je plan za oporavak izazvat će kašnjenje koji će imati utjecaja ne samo na pregovore, već i na gospodarstvo u svojoj cjelini. Stoga smatram da ponašanje parlamenta doista je opasno Dakle, opasno je za tekst koji će, o kojem će se danas glasati e, za neke kompromise. Izgleda da se parlament želi vratiti na neke stavove od prije nekoliko mjeseci unazad se vraća. Dakle, ide se više koraka unatrag. A, koliko ja znam, o tome nije bilo riječi u pregovorima. Dakle, s obzirom na situaciju kakva je, trebamo biti zadovoljni. Ja se slažem sa nekim stavama nekih od kolega koji su zadovoljni s ostvarenim e, rješenjima, rješenjima ostvarenim u nekim e, dosijima, ali mislim da danas trebamo zaključiti pregovore i zaključiti zaključite s dogovorom, pozitivnim dogovorom, a da ne tražimo neke anakrone stvari. I odbijati ustupke koje ona druga strana e, na koje je pristala. Dakle, mislim da je to stav kojih se trebamo držati. Hvala predsjedniče. Hvala, gospodin Zile, Roberta, izvoli, imaš riječ. Hvala, predsjedniče. Evo, iz drugog pokušaja sam se uspio povezati. Mislim da smo u završnim koracima pregovora, to je jasno i želim reći da je pregovarački tim imao dobru taktiku, pristup i ostvario napredak, prvenstvo što se tiče međuinstitucionalnog sporazuma, dakle više obvezujućih E, rokova koji se tiču vlastih resursa, koji e, dakle i oko statusa Europskog parlamenta. Sada smo u završnim e, etapama VFO-a. Imamo probleme sa gornjim pragovima, neću ništa novo govoriti oko toga, no imamo neke informacije da bi komisija mogla iznijeti neke nove prijedloge o tome kako se izvući iz toga i imamo isto tako i pragove za ključne projekte koji bi započeli sa N plus 1 godinom. E, dakle, mislim da je to dobro rješenje za zaključivanje ovih problema i da se vidi koliko se može očekivati od tih e, dopuna financijskih. U svakom slučaju svašta se čuje, svake komentare iz, e, o trijalogu, se tiče metodologije, evo, u svakom slučaju mislim da je najvažnije da zaključimo ovaj dogovor što brže i da objasnimo poslovnom sektoru javnosti Europskoj uniji da institucije, parlament i vijeće prvenstveno da su bili razumni i da se ne razmišlja o tome tko je pobjedio, tko je izgubio. Pobjednici trebaju biti poslovni subjekti, i građani i Europska unija da, koji će dobiti financijska sredstva na vrijeme, osobito fond za oporavak. I mislim da ćemo imati više mogućnosti za eh, da se dalje radi na tome u narednim godinama. Imamo priliku da budemo e, razumni igrača što se tiče godišnjeg e, proračuna i višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, mislim da je ovo dobar rezultat ako ćemo biti, ako ćemo taktičnije postupati u kraju. Hvala. Hvala, Robert. Da, li je gospodin Papadimulis konektiran? Dobro, prelazimo na izvjestelje u sjeni o vlastitim resursima. Gospođa Mini nije konektirana. Gospoda, gospođa Laport, tu ste. Dobro, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Hvala dragi kolege. Evo, brige koje sam izrazila 23. srpnja na plenarnoj na temu programa poravka samo se potvrđuju, jer između tog sporazuma do kojeg se teško došlo 20, e, tamo u srpnju i njegove provedbe ima puno problema koji su pojavili, a imamo i drugi val e, pandemije koji počinje harati Europi što izaziva e, promjenu modelizacije gospodarstva i vlastitih resursa, budućih vlastitih resursa. I, i, uzgled budi rečeno, želim još jednu stvar dodati. Kretanje će biti ograničeno barem, dakle putovanja barem do 2021. I jako sam iznenađena što program Erasmus Plus ima trostručen proračun Mislim, to uopće nije više politička stvar, to je samo pitanje travog razuma. Putovanje je ograničeno. A evo, s druge strane, nismo podržali sektor turizma i nismo stvorili proračunsku crtu koja je bila namijenjena malim i srednjim poduzećima. Dakle, ovo je bila mala zagrada, mala digresija. Da se vratim na temu. E, globalni paket između CFP-a, plana oporavka i globalnog plana je rizična stvar. Dakle, danas smo došli do osmog trijaloga oko ovog paketa mjera, nema još dogovora oko vlastitih e, sredstava jer vijeće želi vidjeti cjelokupni paket mjera prije nego što bi usvojilo, odnosno podržalo zajedničku deklaraciju o proračunu. Što se tiče vlastitih sredstava, čujem da su neki kolege jako optimistični po tom pitanju, no evo, moglo bi djelovati prirodno da stvore vlastiti resursi, da u trenutku kada Europska unija ima pravo da se zaduži, ali moramo biti objektivni. Mislim, ta ideja nije nešto što je e, objeručke prihvaćena u cijeloj e, u cijeloj Europskoj uniji. Za mnoge države je proračun e, nacionalno pitanje. Dakle, evo, to moglo biti operativno u siječnju iduće godine i treba biti ratificirano u državama člancama, što je apsolutni preduvjet za, za, za, validiranje toga i za što će trebati još barem dva do tri dodatna mjeseca. Toliko od mene. Hvala. Hvala, gospodin Korman. Izvolite, imate riječ. Da, hvala vam predsjedniče. Pa evo, dopustite najprije da, da čestitam i zahvalim pregovaračima. Jer ono što se mene tiče, što me zanima, što pratim su vlasti resursi kreće se ka nečem zadovoljavajućem Dakle, ta košara novih vlastitih resursa uz uvjete koji će biti što više moguće obvezujući. Dakle, kolege su objasnili da, da, da to ne može biti više obvezujuće <laughs> nego što ono nego ono što čemu se možemo nadati, a sve to u okviru proračuna za 2024. Dakle, to je jako važno. Dakle, plan oporavka koji se odluči u ovom mandatu, u ovom sazivu, uključuje potrebne vlastite resurse, vlastita sredstva koja su potrebna za njegovo financiranje u okviru istog mandata, saziva. E sad, postoji znak pitanja oko iznosa, oko poteškoća da se povećaju neke preuzete obveze, pa čak i preuzete obveze same komisije. Dakle, sve to treba imati na umu. Ali evo, želim samo inzistirati na jednoj stvari to je i gospodin Fernandez rekao. Dakle, mi se nalazimo na samom početku zdravstvene krize. Ovaj drugi val koji dolazi, po svemu sudeći, će e, zahtijevati dodatne plane oporavka. Jer mi smo ovdje sad na pragu krize koja je neviđena i koja će trajati i koja će zahtijevati strukturne promjene naših modela. Stoga treba pregovarati na čvrstim temeljima, pregovarati ovaj višegodišnji financijski okvir, jer će buduće, nadolazeće godine biti takve u kojima će naše sposobnosti da imamo čvrst proračunski osnov da se borimo sa ovim što, što ne znamo šta će biti, bit će od ključnog značaja. Dakle, ne smijemo improvizirati, moramo imati e, proračun, e, strukturni proračun Unije koji će biti čvrst, jak i financijska sredstva e, kojima ćemo financirati hitne projekte, pa i europsku solidarnost i da to, da to financiramo vlastnim sredstvima, pa i pravednom, pravednim oporezivanjem. Dakle, trebamo biti pravedni i ambiciozni oko toga svega. Hvala. Bogdan Džonča, izvolite, sada vi imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Mi kao ECR uvijek želimo da se svi brzo sporazumimo i zbog toga je vrlo važno da što prije financijska sredstva proslijedimo poduzećima, građanima i državama članicama koje su trenutno u e, pandemiji koronavirusa. Dakle, tu se radi o Fondu za pravednu tranziciju, o obzoru, o obzoru za Europu, o investiju, to ćemo mi sve podržati. Nova vlastita sredstva, naravno da je to vrlo važna rasprava uz određene izmjene bismo mogli još to i podržati. Primjerice, bilo je riječi o poreza na plastiku i o prijedlogu kojeg smo zaprimili koji je niže od onoga kojeg smo mi predložili u parlamentu. Mi kao parlament predlažemo nešto što će predstavljati velike troškove za slabe i razvijene države poput Poljske. I vrlo mi je žao što sada već imamo četvrtu raspravu vezanu uz e, vladavinu prava e, u Poljskoj. To je povreda europske solidarnosti, ovo što vidimo sada u Poljskoj. U Poljskoj imamo Francuze, Italijane, Austrijance, Njemce i tako dalje koji provode infrastrukturne projekte što znači da se drugi mogu veseliti zbog toga što Poljska nije dobila nikakav novac i što ona poduzeća koja kod nas moraju provoditi različite ulaganja što ih ne možemo platiti. To bi bilo izgubljeno vrijeme. Mislim da će svi realistično promatrati ove probleme u Europi. To su realistični problemi, problemi vezani uz COVID, a ne nekakvi problemi vezani uz vladavinu prava. Hvala. Spontan za riječ. Jedna minuta za svakoga. Molim vas poštujete ovo vrijeme. Kao prvo gospodin Hošik. thank uh, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala pregovaračkom timu na doista napornom radu. Ja bih htio govoriti o onim važnim financijama za bioraznolikost. U parlamentu smo u rezoluciji jasno rekli da podržavamo cilj od posto To je nešto što je jasan mandat za pregovarački tim. A tu se ne radi samo o mišljenju odbora za okoliš ili o mišljenju parlamenta. Ne smijem zabaviti da je to nešto što i OECD, a i Europski revizorski sud traže. Bez određenog cilja ne nećemo moći pratiti napredak na tom području. I stoga, molim vas, nemojte prihvatiti razvodnjavanje vezano za ono što je predložilo što smo predložili u parlamentu. Moramo imati adekvatnu podršku za pravilnu tranziciju moramo imati to kako bismo ispunili ciljeve iz naših strategija i naravno i očekivanja naših građana. Može vam to zvuči kao znanstvena fant fantastika, ali ako ne budemo radili dostatno na bioraznolikosti, onda ćemo imati velikih poteškoća sa pristupom vodi, sa gospodarskim problemima, sa problemima u zdravstvenom sustavu, sa siromaštvom, sa gladi i tako dalje. Nemamo zaboraviti da neke kažu da je došlo do pandemije koronavirusa i zbog pritiska na bioraznolikost. Zato, kolege, molim vas, nemojte odustati tijekom pregovora, molim vas, tražite obvezujući cilj od prvog dana ne samo neka ambicija e, za 2027. godinu od 10%. Ne, nama to treba za cijelo programsko razdoblje. Tijekom cijelog VFO-a u Generation EU i isto tako su kao što su nam potrebna i vlastita sredstva. Hvala vam. Hvala gospodin Kuzmijuk je sljedeći govornik iz kluba ECR. Mr. Kuzmiuk is not connected? Yes, he is connected. Gospodin Kuzmiuk je spojen? Da. Gospodine Kuzmijuke, izvolite. Seems to be a problem. Čini se da imamo problem. Try to take care of it and then... U redu, pokušamo to riješiti. Prijeći ćemo onda na gospodina Herbsta. Gospodine Herbst, Jeste li vi spojeni? Ne. Nije spojen gospodin Herbst. A veza sa gospodinom Kuzmijukom? Still not okay? I dalje ništa? U redu. Onda mi je jako žao, ali eto, to su tehnički problemi koje se mogu dogoditi u bilo kojem trenutku. Nismo povezani? Ne. or not? Nie nie informował. Okay. Please, Mr. Kuzmiuk. Izvolite, gospodine Kuzmijuke. Imate riječ. Mr. Kuzmiuk, if you can hear us, please talk. Gospodine Kuzmiuk, ako nas možete čuti, preuzmite riječ. Czy mnie słychać?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 Nadam se da će ove odluke biti donesene jako brzo, jer proračun kao i plan za oporavak su neophodni elementi za države članice. Bilo bi vrlo dobro kada bismo mogli pregovore uskoro zaključiti. Evo, ponavljam još jednom, vrlo mi je drago zbog toga što je došlo do napretka, te se veselim i sretnom završetku i to vrlo brzo. Hvala. Hvala vam, um, Hvala. Gospodin Herbst i dalje nije spojen? Ne, u redu. Onda ćemo zaključiti sa ovom točkom na dnevnom redu. I ja bih htio još dodati jednu stvar za raspravu. A pritom svima vama zahvaljujem na vašim doprinosima. A to se tiče onog elementa da se blokira napredak. Posebice za instrument za koronu, za e RF jer naravno da sada pregovaramo u vrlo teškim uvjetima i kao premajački tim smo jako svjesni osjećaja prema tom fondu, uzeći obzir kako se pandemija razvija, ali često zaboravljamo na to i zbog toga ja to želim u ovom trenutku naglasiti. Da, tu imamo još jedan drugi element zbog kojeg dolazi do velikog kašnjenja, a to su ratifikacije koje očekujemo od nacionalnih parlamenta na njih još dakle čekamo i u najboljem mogućem scenariju će za to biti još potrebno nekoliko mjeseci. A tu kažem opet, evo, to je najbolji mogući scenarij. Toga se ne bismo trebali zavaravati zbog naših optužbi koje čujemo da je parlament odgovoran za to što je odgođen instrument za koronavirus. To jednostavno nije istina. Imamo jedan veliki problem s time, a to je postupak nacionalne ratifikacije. Evo, i s time bih zaključio ovu raspravu i rekao da ćemo imati ovaj postupak još nekoliko mjeseci. Evo, rečeno mi je da se gospodin Papadimulis e, konačno spojio. Dakle, evo, Dimitrios, mogu ti dati minutu i pol, ali molim vas, e, pridržavaj se zadnog vremena. Evo, izvoli, izvoli imaš riječ. Your mic, e, Dimitrios, your... Dimitrio se, molim te upali mikrofon, ne čujemo te. Do you hear me now? Čujete li me sada? Da, čujemo vas. Čujete li me sada? Da, čujemo vas. Yes, you can talk. Yes. Izvolite. Hvala vam. Htio sam se javiti za riječ. Jer, eto, tek sam se sada uspio spojiti zbog tehničkih problema, zbog toga mi je žao i zbog toga, nažalost, nisam mogao čuti što ste rekli, gospodine predsjedavajući, ali moram reći da se potpuno se slažem s vama kada se radi o tome da moramo stati na kraju ovoj trenutnoj situaciji. Dakle, tome da mi kao Europski parlament od samog početka postupamo tako mirno i staloženo, a pritom da je s druge strane vijeće u potpunosti nefleksibilno. Sve što smo mi htjeli postići je zapravo bilo to da postignemo određene napore u korist građana kako bismo omogućili njima da im se pomogne sada u doba koronavirusa. Mislim da bi doista Europski parlament trebao ostati ujedinjen, da bismo trebali pronaći većinu unutar pet klubova zastupnika kako bismo dobili ambiciozniji proračun i uz to i plan za oporavak i treba nam jedna proračunska linija za vlastita sredstva, naravno. I što ćemo više u tome biti uspješni, to će sutra dan e, Europa biti uspješnija i sretnija. Hvala. Evo, s ovime zaključujemo onda ovu točku vezanu uz VFO i sva s time povezana pitanja i prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je mobilizacija Fonda Solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Hrvatskoj i Poljskoj u vezi s prirodnim katastrofama te isplate predumova Hrvatskoj Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Portugalu i Španjolskoj u vezi s invadrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravstva. Tri minuta ću dati gospodinu Šastelu kao izvjestitelju. Olivije, izvoli, imaš riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Čujete li me dobro? Da, jako dobro. Jako dobro, u redu. Hvala. Kao prvo, dragi kolege, Moram vas podsjetiti da je solidarnost među državnim članicama nešto što je obveza koja proizlazi iz ugovora i da je to integrirani e, dio naših europskih vrijednosti, te mi je vrlo drago zbog toga što se ova solidarnost od ove godine ne ograničava samo na pružanje financijske podrške u slučaju e, velikih prirodnih katastrofa, već da isto tako imamo sada i ova izvanredna stanja u području javnog zdravstva. Dakle, da i tu trebamo pokazati našu solidarnost prema našim sugrađanima, njihovim obiteljima, žrtvama različitih e, tragedija, bilo da se radi o pandemijama ili drugim prirodnim katastrofama koje nas evo trenutno okružuju i stoga bih htio iskoristiti ovu priliku i zahvaliti svima onima koji ispunjavaju različite važne funkcije, e, medicinsko osoblje, e, također i osobe koje radi u trgovinama ili u javnom prometu. Ovaj dosje kojeg sada imamo ima za cilj da se brzo pruži financijska pomoć i to s jedne strane Hrvatskoj, u iznosu od 683 milijuna eura, jer je u Hrvatskoj se dogodio potres jačine 5,5 stupnjeva po Richteru e, sa jako razravajućim posljedicama u Zagrebu i okolici prije svega i to u ožujku ove godine. Jedna osoba je umrla, 27 ozlijeđenih, 30 tisuća ljudi je ostalo bez domova, te je na tisuće zgrada bilo oštećeno a šteta se procjenjuje na 11,6 milijardi eura. A drugi slučaj, ovo što nam se predlaže je Poljska. Tu se traži pomoć iznosu od 7 milijuna eura. U Poljskoj je došlo do jedne prirodne katastrofe, do kišnih poplava e, nakon vrlo teškog nevremena i to u e, lipnju ove godine a 2000 javnih ili privatnih zgrada je poplavljeno, e, e, više tisuća više tisuća e, ljudi je oslo bez domova, a šteta se procjenjuje na 183 milijuna eura. I zatim imamo onda sedmero država, dakle Hrvatska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Portugal i Španjolska koji su tražili predujam iz fonda u okviru borbe protiv koronavirusa u ukupnom iznosu od 133 milijuna eura. Želim isto tako podsjetiti da je ukupan iznos koji je raspoložen za mobilizaciju fonda od 2020. godine 11 milijardi 150 milijuna. Imamo tu otprilike pola sredstva koje je odmah raspoloživa, a pola sredstva koje će biti raspoloživo te kasnije a ukupni iznos koji se traži je 800 e, i nešto milijuna, što znači da imamo u svakom slučaju dovoljno sredstva za ovu mobilizaciju sredstava i stoga vas molim za vašu podršku i da podržite i sukladno tome moje izvješće. Hvala vam lijepo. Hvala vam Olivije. Jedan član odbora za proračune se javio za riječ, to je gospodin Đonča. Izvolite, imate riječ. Jestem. E, tak, e, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Hvala vam. Chwała Wam, Olivier, na ispravnom prikazu činičnog stanja. Solidarnost među državama članicama u slučajevima prirodnih katastrofa je naravno važna stvar. To je nešto što nosi solidarnosti unutar Europske unije dolazi do, došlo je do gubitaka, do nesreća e, kao posljedica toga i te posljedice su jako velike kada se radi o poplavama, potresima i sve mjere Europske unije u tom području su nešto što treba e, svakako e, pozdraviti. Ja apeliram na vas i molim vas da poduprijete ovu financijsku pomoć za oštećene zemlje. Evo, bilo da se radilo o poplavama u Poljskoj ili o drugim prirodnim katastrofama. Ja upravo živim u toj regiji pod i tu su štete vrlo velike. I vrlo nam je drago što Europska unija svača te probleme, te zahvaljujem Olivieru na predstavljanju ovog zahtjeva za financijskoj pomoći i evo, nadam se da ćemo u ovakvim slučajima uvijek biti i ostati solidarni jedni s drugima. Došlo je do velikih gubitaka u Poljskoj E, imamo tu e, milijunske procjene štete, a svaki doprinos koji možemo dobiti bit će vrlo koristan i važan i stoga vam zahvaljujemo na pomoći. Hvala vam gospodin Đonča. I gospodin Herbst je zatražio riječ. Izvolite. Is there a problem? Imamo li tehnički problem koji se ne tiče prijevoda? You need to open your camera, Morate upaliti kameru, gospodine Herbste, a isto tako i mikrofon za koje vidimo da nisu trenutno aktivirani. Molim vas, eh, poduzmite to. Okay, I see that Mr. Herbst uh, disappeared. U redu, vidim da je gospodin Herbst nestao. Ali gospodin Papadimulis je još uvijek ovdje s nama, te je zatražio riječ. Dimitrios, se izvoli. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Htio sam vam reći da se u potpunosti slažem sa ovim prijedlogom e, izmjene proračuna o kojem smo čuli. Ima tu jedan dio koji se tiče moje zemlje. Tu se, tu se radi o jednom predujmu za e, projekt e, za bolje nošenje sa koronavirusom i mislim da se doista radi o jednom prvom malom koraku u pozitivnom smjeru i to je nešto što treba što brže provesti na jedan konstruktivan način kako bismo i pregovori s tim što prije zaključili kako bismo od 2021. već dobili pristup tim sredstvima. Potrebna su nam ambiciozna rješenja, doista, zato što imamo sada taj drugi val pandemije koji je ozbiljniji nego što smo to očekivali. I to šteti ne samo javnom zdravstvu, nego i gospodarstvu u velikoj mjeri. I stoga pozdravljamo ovu izmjenu proračuna. To je mali korak, naravno da će nam biti potrebni i veći koraci, a isto tako je potrebno da vijeće doprinese tim novim koracima koje je parlament predložio kako bismo mogli napredovati i pronaći nešto e, što će biti e, korisno za sve. Hvala vam gospodine Papadimulis, nemamo drugih e, zahtjeva za riječ. Evo sad se pitam hoće li Olivier Chastel zaključiti raspravu mm, ili ne. Olivier. Olivier, želite li još nešto dodati? Gospodine predsjedavajući, evo samo želim zahvaliti zastupnicima koji su se javili i nadam se da ćemo tijekom glasanja dobiti veliku većinu e, kao znak podrške za ovaj projekt. Hvala vam. Podsjećam e, zastupnike da je 29. listopad rok za podnošenje amandmana, to je dakle sutra u 13 sati. Onda sada možemo prijeći na sljedeću točku. To je nacrt izmjene proračuna broj 9 za opći proračun za 2020. godinu i tu ću na 3 minute vrlo rado dati riječ, a to što se tiče ti izmjene proračuna broj 10 zapravo, imat ćemo zajedničku raspravu zato što je e, izvjestiteljica Monika Holmar zadužena za oba dosije. Evo, Monika, izvoli, imaš riječ. Hello, can you hear and see me? Dobar dan, možete li me vidjeti i čuti? Evo, da, oboje, jako dobro. Nakon što sam tijekom 30 minuta imala tehničkih problema, evo sada sam uspjela u tome da uh, ostvarim dobru vezu i hvala tehničkom osoblju. Prvo što se tiče izmjene proračuna broj 9. On pokriva mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 823,5 milijuna kako bismo pružili pomoć Hrvatskoj i Poljskoj, kao što smo čuli, sa E, ovim prirodnim katastrofama. Imamo 11,5 milijardi štete u Hrvatskoj zbog potresa i više tisuća zgrada uništeno i zatim imamo i poplave u Poljskoj i zbog toga bismo htjeli dati im ta sredstva, a uz to imamo tu i predujmove za sedam država članica, između ostalog i Hrvatsku, u vezi s izvanrednim stanjem u području javnog zdravlja zbog pandemije koronavirusa e, početkom 2016. godine. Tu je cjelokupni iznos koji je raspoloživ 871,5 milijuna eura iz fonda, što je dovoljno da se pokriju sve potrebe, jer kao što sam rekla, treba na 823,5 milijuna, a 683 milijuna je tu za Hrvatsku predviđeno, a Hrvatska je već dobila predujem od 88,9 milijuna eura. Zatim 7 milijuna eura se tiču e, nadoknade za štete u Poljskoj, a 132,7 milijuna se tiče predumova vezanih uz pandemiju koronavirusa. I 47,9 milijuna eura je preostalo zatim sredstava, dakle do kraja godine i stoga ja u potpunosti podržavam izmjenu proračuna broj 9. Zatim izmjena proračuna broj 10, o tome smo već danas raspravljali. Kao prvo, povećanje odobrenih sredstava za plaćanje u skladu sa žuljenim predviđanjem rashoda, uzevši u obzir one redistribucije koje smo u izmjeni izmjeri proračuna 6 za 2020. godinu već uključili. Tu smo imali dodatne potrebe za plaćanjima od 2,1 milijardi eura, a samo djelomično imamo za to već financijska sredstva prema očekivanim plaćanjima u iznosu od 599,5 milijuna, a za dodatna plaćanja koje se traži u ovom, ovom nacrtu izmjene proračuna broj 10 želimo dakle s time zatvoriti ovu rupu proračuna 1,5 milijardi eura Nekoliko primjera. Dodatna sredstva za plaćanje 93,8 e, milijardi eura za e, milijuna eura za kozme, zatim 100 milijuna eura dodatnih sredstava za plaćanje za instrument za povezivanje Europe, za transport, što napreduje brže nego što smo očekivali, zatim pojačanje od 705 e, milijuna sredstava za plaćanje je potrebno kako bismo sva sve zahtjeve za plaćanje pokrili unutar 2020 godina što se tiče Europskog pripremnog fonda za ruralni razvoj. I zatim zadnja točka, globalno e, europsko rješenje za pandemiju koronavirusa. Tu imamo isto tako i e, sredstva za IPA 2, za Europski instrument za susjedstvo te za instrument za suradnju u razvoju, skraćeno DCI, 186 milijuna eura. Zatim, e, isto tako što se tiče proračuna nekoliko usklađenja, primjerice za Europski, e, e, Europski fond za poljoprivredna jamstva, tu imamo niža očekivanja nego što smo to mislili i stoga moramo mobilizirati preostalu gornju granicu pod e, naslovom 2 u iznosu od 48,6 milijuna. Zatim decentralizirane agencije ESMA, EIOPA, EBA i ELA. Sva tri nadzorna vijeća u EU te e, Europsko nadležno tijelo za rad. Tu imamo e, određen iznos odobrenih sredstva za plaćanje i određen dio odobrenih sredstva za e, obveze. Zatim isto tako prilagoditi e, prihodovnu stranu da se e, prilagodimo stopi razmjene između valuta, a imamo i neke dijelove plaćanja gdje države dakle, članice moraju gdje države članice obično plaćaju svojim valutama, ali onda imamo i neka plaćanja u stranim valutama i onda imamo tu stopu e, izmjene valuta. Tijekom proračunske godine možemo jedno s drugom kompenzirati, ali vidimo da je od 2020. godine bilo negativnog e, razvoja što se tiče stranih valuta i stoga želimo spriječiti da kraja 2020. godine imamo minus 716 milijuna, te stoga taj iznos treba uplatiti u proračun. Osim onoga što je već e, uneseno u proračun minus 400 milijuna. Minus 400 milijuna je jako velik iznos, to je u nadzoru između proračuna broj 7. Kako bi se sve to do kraja godine kompenziralo. Zatim isto tako imamo i e, plaćanja vezano uz novčane kazne kojih smo do kraja rujna unovčili i oni će smanjiti e, onda doprinos država članica u smislu BND-a, što znači da imamo 1,569 milijuna e, povećanje sredstva za plaćanje, a sredstva za obveze su u naslovu 2 dosta uravnotežena imamo i sveukupno povećanje u obvezama 36,7 milijuna, te imamo na prihodovnoj strani 588 eh, milijuna eh, viška zbog eh, toga što imamo različite prihode od država članica u spisu BND-a. I stoga ja mogu reći da podržavam ove izmjene proračuna broj 9 kao i broj 10. Monika, mislim da ti je mikrofon još upaljen. Hvala. Dobio sam zahtjev od gospodina Reslera. Izvolite. Gospodine Hessler, imate riječ, izvolite. Gospodin Resler. Hvala, gospodine predsjedniče. E, ja sam se želio... Ja sam želio reći nešto vezano uz zadnju točku dnevnog reda, kad govorimo o mobilizaciji u okviru Fonda za solidarnost, reći ću nešto isto tako i na hrvatskom. E, Jezevih sekundi potresa e, ranilo je Zagreb i okolicu, e, grad u kojem živim, a brojnim obiteljima, posebice mladima, ali i starijima, prouzročilo egzistencijalnu nesigurnost, strah i veliku financijsku i materijalnu štetu. Preko 25 tisuća oštećenih objekata, uključujući i povijesnu jezgru Zagreba, je oštećeno i jasno je da će obnova trajati godinama. Stoga je brza i efikasna pomoć e, potrebna i od presudne važnosti u takvim situacijama kada se jedna država članica suoči s velikim prirodnim nepogodima. A Fond solidarnosti Europske unije jedan je od ključnih instrumenata kojim e, možemo pokazati solidarnost i zajedništvo Unije u teškim trenucima. Po meni e, su tu ključne dvije stvari. Prije svega e, da je u budućnosti imamo dovoljnu visinu godišnje alokacije za posebne instrumente, posebice fond solidarnosti, a osobito u trenucima zdravstvene i ekonomske krize kao što je ova uzrokovana globalnom pandemijom. Ali i drugo, da kao zastupnici u Europskom parlamentu Učinimo sve što je moguće kako bi sredstva e, stigla što prije i kako bi se koristila što ranije, ali i kako bi apliciranje za ostvarenje bespovratnih sredstava bilo što jednostavnije i uključivalo e, što manje administrativnih koraka, jasno uz sva e, ona ograničenja koja moraju postojati. Jasno je da ova pomoć neće biti dovoljna za potpunu revitalizaciju Zagreba i okolice, ali 684 milijuna eura je zaista e, dragocjena nadogradnja nacionalnom i gradskom proračunu i bit će od iznimne pomoći u obnovi Zagreba. Hvala puno. Thank you. Hvala. Gospodin Stefanuta ima riječ, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče.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 Gospodine Stefanuta, e, gospođa Holmajer, Monika, imate riječ, izvolite. Hvala u istinu svim kolegama na komentarima. E, u potpunosti podržavam ono što je rečeno, podržavam oba, obe izmjene proračuna i jako je važno da znači podržimo e, napore borbe u teškim trenucima, da li se radi o znači poplavama, potresu ili e, situaciji što se tiče COVID-19. Znači podržavam izmjene proračuna 9 i 10. Znači ovo su zaključke a prije nego što otvorim glasovanje, pozivam e, izvjestitelje da nam e, nešto kratko kažu o svojim fajlovima. Prvogodišnji proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. Svi dijelovi. Prvo ću dati znači riječ gospodinu Pieru Laruturu i nakon toga Olivijeu Šastelu vezano uz kompromisne amandmane i neke, neka tehnička pitanja. Pier, imate riječ. Izvolite. Molim vas da pritisnite dugme Speak. Možete govoriti. Jesi ili nisi? Jer možete govoriti. Pozivam vas da evo uzmete riječ. Možete li me čuti? Čujete li me? Da, čujemo vas. Okay, but why don't we um, start with uh, Olivier Chastel? Zašto ne bismo znači prvo dali riječ uh, gospodinu Šastelu, nakon toga ćemo riješiti isto tako to pitanje veze sa gospodinom Lareturom, pa onda evo prvo dajem riječ gospodinu Šastelu. Gospodine predsjedniče, čujete li me? Da, jako dobro. A, mogu reći da Tehnički problemi su veliki i u tom smislu provodim svoje vrijeme sa tehničarima, a ja se nalazim sad u svom uredu na 100 metara od dvorane i u tom smislu je ovo zbilja jako teška situacija što se tiče nacrta izvješća vezano uz prijedlog e, vijeća za godišnji proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. godinu je pretočenje e, onoga e, što smo 14.10. glasali u odboru. Što se tiče Europskog parlamenta, mi smo u tom izvješću pazili kao i za proračunske amanđmane, da proračun e, Europskog parlamenta usredotočimo na njegove najvažnije zadaće. S jedne strane zakonodavac, s druge strane predstavljanje građana i također kontrola drugih institucija. Usredotočili smo se i na to da imamo potrebu da imamo operativni parlament, ali ne samo parlament nego i druge institucije koje su interaktivni i koji moraju brzo reagirati u e, nepredviđenim situacijama kako bi na najbolji način branili interese i prioritete građana, održivost, digitalna transformacija, pristupačnost i tako dalje. Ovo e, izvješće uzima u obzir i e, cijeli niz ključnih pitanja, na primjer e, zabrinutost e, rezanja proračunskih sredstava. Tu imamo nesigurnost što se tiče E, znači nove, e, novog odjeljka administracija 7 što se tiče dodijeljenih e, sredstava. I u tom smislu moramo naše stajalište prilagoditi na plenarnoj sjednici i to u svjetlu prilagodbe onoga što komisija predlaže za VFO i plan oporavka. Mi u smislu prijedloga za 2021. proračuna komisije smo znači zabrinuti i zabrinutosti E, drugih odbora isto tako su pretočeni naše izvješće. U tom smislu zbilja imamo veliko povećanje e, opsega rada u našim odborima i to je nešto što moramo staviti u prvi plan. Jedna točka također govori o borbi protiv fizičkog i moralnog zlostavljanja. Kad govorimo o proračunu parlamenta, imamo također i e, analizirano pitanje glavnog tajnika. Nemamo tu sad odgovor, e, iako smo uključili neka, neke odgovore koje smo dobili od glavnog tajnika. Znači, taj nacrt je uključen u kompromis 27, imali smo devet amandmana i kao što sam rekao, mi smo isto tako e, izmijenili malo tekst u svjetlu odgovora koje smo dobili od glavnog tajnika. Kad govorimo o drugim institucijama, nacrtu istom kompromisnom e, znači e, sporazumu 27 uključujemo i ono što je izglasano 14.10. imali smo veliku većinu koja se dogovorila oko različitih kompromisa. Imali smo e, proračunske amandmane i nacrt izvješća će biti podastreti za potvrdu 12. i 13. studenog. Četvrti 11. je rok za amandmane. Nećemo moći e, znači uvesti nove amandmane, nego samo proračunske amandmane koji nisu prošli na proračunskim e, odborima u trenutku glasovanja. A kad govorimo o rezanjima, troškovima, nakon konzultiranja različitih institucija, mi smo zbilja onda opet natrag vratili ta sredstva koja su opravdana i to u svjetlu onoga što smo dobili kao informacije od različitih institucija. U okviru procedure dogovora izvjestitelji u Sjeni su se složili sa e, nekim još e, krajnjim neriješenim amandmanima. Što se tiče kompromisa 26, to je u glasa, e, listi glasanja i tu isto imamo sporazum e, pet e, klubova. I želio bi završiti zahvalom svim izvjestiteljima u Sjeni koji su zbilja naporno radili tijekom cijelog postupka. Želim zahvaliti također i tajništvu našeg odbora koji radi u teškim i teškim uvjetima, a isto tako želim zahvaliti našim političkim eh, savjetnicima. Hvala Olivije. Što se tiče tehničkih problema, mogu vam reći da naši ljudi, naši zaposlenici rade sve kako bi e, mogli e, glatko raditi, ali sustav e, često pada, ali zbilja u istinu radimo sve, osobe zadužene za to rade sve kako bi tehnički sve funkcioniralo. Pierre Laroutourou se ponovo spojio, Pjer, imate riječ. Dobar dan svima. Čujete li me? Hvala, dragi kolege. Hvala e, tehnici. Hvala tajništvu. Mi smo uključili e, amandmane vezano uz e, znači zahtjeve za 14 dodatnih milijardi u odnosu na ono što je komisija predložila izvješće e, koje smo izglazali e, prije deset dana vezano uz zeleni plan govori se o tome da bi nam trebalo svake godine šest dodatnih milijardi privatnog i javnog novca kako bismo dobili tu bitku vezano uz klimu kako pronaći toliko novca za proračun 2021. i nakon toga. Znamo da u svakom slučaju trebamo pokrenuti pregovore što se tiče e, vlastitih sredstava. E, parlament se bori za pet vlastitih sredstava i sad u ovom trenutku je najvažniji porez za financijske transakcije. Ono što je izuzetno važno da neki e, plate malo, oni koji nikad ne plaćaju u okviru tog poreza na financijske transakcije. E, možemo reći da je ta mjera vrlo popularna, e, u Njemačkoj ju podržava 82% građana, čak i u Luksemburgu je popularna. A što blokira jednoglasnost? Ne. E, izvješće koje smo izglasali prije 10 dana kaže da one zemlje koje žele u okviru pojačane suradnje mogu provesti u dijelo taj e, porez za financijske transakcije. A isto e, tako se e, govori isto tako o tome da oni koji su uključeni neće morati vraćati dug iz plana za oporavak. Možemo reći da je to zbilja veliki poticaj. Znači, da li e, želimo Europu za solidarnost, e, za okoliš, za zdravstvo ili za financije? Sada e, odlučujemo o tome. Da li Europa je na korist prije svega građan, banaka i financija ili radi na korist svojih građana? Moramo si postaviti ta pitanja. Kaže se da nemamo dovoljno novca za okoliš, za zdravstvo, e, za klimu, za bioraznolikost i tako dalje. A to su mala sredstva i u tom smislu je skandalozno da to ne možemo provesti u djelo. Znači mi imamo glasanje svakih sedam godina i svakih sedam godina parlament zbilja uistinu može reći šta misli. Svakih sedam godina možemo preokrenuti stvar i reći ovaj proračun nije dobar i morate ga promijeniti. U tom smislu, e, dragi kolege, ako ne napravimo maksimum sljedećih e, dana i mjeseci, onda nakon nekoliko godina se nećemo moći pogledati u ogledalo. Jako je važno da osiguramo u ovih sljedećih set godina novce za e, klimu i nećemo postići svoje ciljeve 2030. ako nemamo taj novac e, na raspolaganju. Želim reći gospodinu Macronu i gospodinu Merkelu, vi ste zbilja sa Next Generation u srpnju napravili jako veliki pomak, povijesni pomak. Sada je potrebno napraviti i drugi povijesni korak, prihvatiti porez na financijske transakcije kako bismo financirali e, istraživanje, zapošljavanje, zeleni e, plan i ako nemamo te novce, onda je zeleni plan mrtav biti ćemo, imat ćemo samo kozmetičke mjere. Gospođo Melker, gospodine Macron, e, ovaj porez za financijske transakcije već devet godina na stolu, sada moramo napredovati i moramo prije svega odlučiti. Imamo vijeće koje će sastati 1.12. i ono mora odlučiti da se taj porez stvori 2024. godine. Oni koji se želi pridružiti tome, neka se pridruže za, za ove ostale baš na briga. gospođo Merkel, gospodine Macron, morate napraviti taj e, pomak ako želite e, provesti u djelo i zeleni plan e, istraživanje ojačati naše zdravstvo onda u ovom trenutku morate provesti u djelo i donijeti odluku što se tiče poreza na financijske transakcije dragi kolege ovo je ključni trenutak možemo e, reći da prije nekoliko godina smo imali zbilja to pitanje i e, zašto ići u školu mladi postavljaju pitanje zašto ići u školu ako je budućnost nesigurna ono što je izuzetno važno da ovdje u parlamentu usvojimo tekstove kojima će onda e, isto tako će biti zapravo nit vodilja vladama u borbi protiv bankorskih i financijskih e, e, lobija, a ja znači u to ime kako bismo djelovali e, danas počinjem štrajk glađu i ostaću dan i noć u parlamentu. Pa jako je važno da iznađemo soluciju, moramo isto tako spasiti naše, naša radna mjesta, zdravstvo. Što se tiče kozmetičkih zelenih mjera, govorili ste o tome da su sada to povijesni trenutski. U tom smislu morate imati na umu da mogu jasno reći da ovaj proračun imamo na e, stolu je jako dobar e, proračun. Parlament u svakom slučaju mora izdržati. Moramo, dragi prijatelji, e, u svakom slučaju izbjeći da urušimo naše gospodarstvo. Svi trebaju glasati po savjesti savjesti. Hvala, Pjer. Nadam se da niste imali potres jer eh, se slika dosta tresla. Molim vas, ostanite s nama. Pjer, evo jedna tehnička izjava prosljeđena je zastupnicima u parlamentu. Možete li nam potvrditi ima li kakvih eh, novih informacija s tim u vezi? Jer naravno jako je važno da svi imamo iste informacije s obzirom na glasanje koje će nastupiti kasnije tijekom dana. Pjer, izvolite. Pjer, jeste još tu? Da, da. Jeste razumjeli moje pitanje? Da, jesam u potpunosti. Evo, Želim zahvaliti na situaciji proračuna i svim koji su pomogli izvjestelju Sjeni. Došlo je do jedne male greške, bit će ispravljeno, izvjestelju Sjeni su upoznati s tim, ali to ne mijenja ništa e, sa uvjetima i e, situacijom teksta. Ali evo, s obzirom na uvjete u kojima radimo, e, došlo je do te male greške. Predsjedavajući, hvala ti velika na toj potvrdi, Pierre. hvala. Dobro, nismo namjeravali voditi raspravu oko ovoga ali ipak dajem riječ e, gospođi Olmajer na jedan minut. Monika, izvoli. Ispričavam se, gospodine predsjedavajući, nisam sve čuo, ali samo kratko vezno s porezu na financijske transakcije. Tu možemo jako mnogo govoriti o tome odboru za proračun, ali nam treba jedan prijedlog koji će e, doista oporezivati špekulante, a ne one općenite fondove koji e, na jedan uređen način e, ulažu na tržištima. Jedan takav prijedlog za sad još nemamo i stoga pozivam države članice da to što prije poduzmu, ali najvažnije je da na tom području vlastitih sredstava da toliko napredujemo da možemo plaćati od toga kamate, a ne da zbog toga onda pati VFO ili zeleni plan. E, Hvala najljepša, Monika. Dimitrios Papadimolis, izvolite. Jedan minut, molim vas, nemojte duže. Rutiru, e, jeti kad... Hvala predsjedniče. Hvala gospodine Laruturu. pa Λαϊκό Κόμμα ne και την της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 Hvala. Prelazimo na sljedeći dio. Idemo na transfer 2020. odjeljak treći I ponovo predajem riječ izvjestiteljici Moniki Olmajer. Izvoli Monika, imaš ponovno riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Kao prvo, izmjena proračuna broj 18. Tu se radi o transferu iznosu od 15 milijuna eura u plaćanjima iz proračunske linije za poboljšanje provođenja izbornih postupaka, posebice uz pomoć misije za promatranje izbora pod Europskim instrumentom za demokraciju i ljudska prava. Taj instrument treba doprinijeti miru i stabilnosti i odgovoriti na trenutne krize u eh, zonama u kojima trenutno vladaju sukobi poput u Libiji, eh, Mozambiku, Latinskoj Americi, Mali u Sudanu i tako dalje. Zatim imamo izmjenu proračuna broj 19, tu se radi o transferu, prenosu sredstava, dakle, vezano uz drugi clearing eh, administrativnih rashoda u 2020. godini imamo jedan klinički postupak vezano uz vanjsko osoblje i druge decentralizirane administrativne rashode. Osim toga imamo tu rashode vezane uz informaciju i komunikaciju te tehnološku opremu s tim u vezi te e, određene službe u komisiji koji su uključeni su tako u tom transferu. Sveukupni iznos koji se predlaže u tom zahtjevu za prijenosom sredstava iznosi 23 milijuna eura u iznosu od 8,2% ukupnih e, odobrenih sredstava u globalnoj omotnici i to će se iskoristiti za to da se poboljša e, oprema za informacijsku komunikacijsku tehnologiju komisije. I stoga komisija dakle radi isto što i mi. Oni pojačavaju te informacijske i komunikacijske tehnologije i opremu s tim u vezi zbog ove trenutne situacije pandemije. Zatim, nacrt izmjene proračuna broj 20. Tu se radi o prijenosu sredstava u iznosu od 89,5 milijuna eura u obvezama i 11 milijuna u plaćanjima iz osam različitih proračunskih linija, dvije proračunske linije koje se tiču multikulturnih programa, regionalne integracije i e, teritorijalne suradnje, te druga linija za izradnju povjerenja u mediteranskim zemljama za sprečavanje i e, smirenje sukoba vezano za Europski instrument za susjedstvo, jer tu tražimo dodatna sredstva za Libanon nakon eksplozije u Beirutu. 64 milijuna eura za njih, te instrument za predpristupnu pomoć, za dodatnu pomoć e, Bosni i Hercegovini u iznosu od 25 milijuna eura u obvezama te 11 milijuna eura u plaćanjima kako bi se nosili sa pitanjima veznim uz migrante i izbjeglice. I zatim imamo nas izmjene proračuna broj 21. Tu je se radi o 71 milijun eura u plaćanjima i 70 nešto milijuna eura u obvezama vezano uz e, rapidne i brze intervencije u slučajevima većih katastrofa u trećim državama te jedna pričuva za hitne slučajeve. Dvije proračunske linije se toga te to tiče, vezano isto tako i uz podršku u obliku hrane kako bi se na hitan način moglo reagirati te kako bi se spriječile e, tragične posljedice vezano uz to da će se pogoršati situacija primjerice u Afganistanu. Za Afganistan imamo 30 milijuna eura predviđeno, zatim za Južni Sudan 24 milijuna eura, te za Rohingje imamo daljnjih 20 milijuna. A zatim imamo Dak 22, dakle naset izmjena proračuna 22, 60 milijuna eura u obvezama te 57,9 eh, milijuna eura u eh, plaćanjima vezanih uz proračunsku liniju za uspostavu eh, vladinih okvira za ribolovne aktivnosti koje vrše ribolovni subjekti Europske unije u trećim državama kako bi se ispunile pravne obveze vezane uz provedbu europskih sporazuma o održivom ribolovu sa primjerice Mauritanijom, Cabo Verdeom, Mauriciusom i Sešelima. I ja podržavam sve ove izmjene proračuna. Uh, Hvala Monika. Nisam dobio zahtjeve za riječ. Izgleda sve tako. Dakle, prelazimo na izvješće 2020. za druge odjele. Eder Gardial E, Gardija Zabal Rubjal je izvjesteljica Eder, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Evo, nastavit ću biti kratka. Imamo pet zahtjeva za transparentnost, tri Europskog parlamenta, jedno od odbora regija i treće od Europske službe za vanjsko djelovanje. Počinjem sa onima od Europskog parlamenta. Najprije imamo zahtjev e, za 6 e, milijuna 480 tisuća eura, prvenstveno kako bi se poboljšala tehnička sredstva i nadam se da će e, služba za interakciju biti poboljšana jer vidimo svaki put da imamo sve više tehničkih problema. I isto tako to je namijenjeno za poboljšanje sustava za glasanje na daljinu i za prilagođavanje kabina prevoditeljskih namjere, e, distanciranja i tako dalje. E, izvor sredstava bi bio e, bolje korištenje za vanjsko manjinski i interno prevođenje jer imamo smanjen broj, dakle otud bismo imali ta sredstva jer smo smanjili broj, broj sasnaka. Zatim imamo 2.850.000 eura, to je transfer koji je od ključnog značaja za čišćenje zgrada. Dobro, to je izazvano koronavirusom i zatvaranjem ureda tijekom zadnjih mjeseci. Dakle, sredstva bi dolazila iz različitih e, e, linija proračunskih e, koje su manje korištene zbog covid -a. Dakle, tu bi se jednostavno reorganizirao proračun. Treće. Transfer e, od milijun tisuća eura. E, to je zahtjev e, koji je 2007. godine parlament izgubio, dakle nije dobio, a porijeklo sredstava bi bilo od bolje korištenja proračunskih sredstava namijenjenih za misije i putovanja. Što se tiče odbora regija, tu se traži prebacivanje 2 i nešto milijuna eura kako bi se pojačalo sedam temeljnih proračunskih linija. Cilj je da se olakšaju uvjeti rada, poboljša tehnička oprema i tako dalje, te da se poboljša komunikacija aktivnosti koje zbog eh, covid su ugrožene. Porijeklo ovih sredstava jest korištenje, jesu sredstva koja su namijenjena za putovanja i misije. I za kraj Europska služba za vanjsko djelovanje traži transfer od 16 milijuna 300 tisuća eura otprilike. Dakle, tu je cilj da se jača nekoliko proračunskih eh, stavaka, među kojima informatička, dakle iste stvari kao i druge institucije, te milijun eura otprilike za neke druge logističke stvari, te e, zdravstvenu službu, službu za medijaciju i uspostava novog sustava plaćanja koji treba omogućiti racionaliziranje te logistike. Izvor, odnosno podrijetlo tih sredstava jeste smanjenje rashoda za plaće i sigurnost. Ja preporučujem da se glasa za sve ove transfere financijskih sredstava. Hvala. Hvala tebi, Evo, dakle, nije se nitko javio za riječ, dakle, pitam da li se netko želi javiti za riječ. Izgleda da ne. Dobro. Onda možemo preći s ovog na sljedeću stavku, a to je politika zgrada. Dakle, obnova zgrada i e, u Strasburu i Briselu dajem riječ stalnoj izvjestiteljici za politiku zgrada gospođi Keller. Gospođo Keller, imate riječ na tri minute. Hvala predsjedniče. Dragi kolege, imamo dva dosija. Prvi se tiče obnavljanja restorana e, u Europskom parlamentu, dakle u Briselu, restoran e, zastupnika u zgradi Spinelli i u Strasburu restoran za zastupnike u zgradi Churchill. I isto tako bi trebali biti u zgradi de Madriaga novi e, novi restorani koji bi bili dostupni svima. E, troškovi su u Briselu 10 milijuna eura, u Strasburu 7,9 milijuna eura. U Briselu se radi o tome da se e, ponovno bolje opreme kuhinje i da se e, sale bolje osposobe. U Strasburu treba izgraditi nove prostore, te zatim rehabilitirati, dakle obnoviti restoran e, zastupnika. Cilj svega toga je poboljšanje kvaliteta usluge i poboljšati kapacitete restorana u Briselu i Strasburu, što je bilo jako korisno e, u ovom razdoblju covid -a. Dakle, preporučujem da se glasa za. Drugi projekt jeste projekt e, iznajmljivanja jedne zgrade u Briselu za europskog e, ombudsmena koji mora napustiti zgradu u ulici Montoyer jer e, ne može više ostati u njoj. Prijedlog jeste dakle e, ulica Trokatnica u ulici Frosar koja u Briselu ima 2300 kvadratnih metara umjesto onih 1700 kojima raspolaže. Dakle, godišnje je 744.000 godina, u to je uračunata e, adaptacija i e, stanarina. Posjećam, u Strasburu ima 80 suradnika, a 45 u Briselu. To su podaci koji su nam on dali. Dakle, zbog potrebe i da se nađu novi lokali i teškoće da se nađu, e, preporučujem da se glasa za, no ipak e, shvatila sam da je prostor veći od potreba e, Europskog ombudsmana da ima istovremeno dovoljno prostora na raspolaganju u Strasburu i zato predlažemo da se uz pismo odobravanja dopišu ti komentari i da im se predloži da traže nekoga tko bi mogao dijeliti s njima te prostore u Briselu jer su ti lokali preveliki za njihove potrebe i preporučujemo također da e, se koristi office space u Strasburu. Dakle, to je nešto što e, oko čega su se svi e, izvjestitelji u Sjeni dogovorili. Dakle, eto predsjedniče, imamo preporuku za pozitivno mišljenje u oba dosjeta. Hvala vam, gospođo Keller. Da li se netko od izvjestitelja u Sjeni želi očitati po ovom pitanju? Dakle, gleda ova dva dosija. Gospodin Zakos, izvolite, imate riječ. Yes. A... Gospodin Da, pa kada govorimo o obnovi restorana, želim reći da politički gledano i prema, iz odnosa prema javnosti da je malo kontroverzna ta tema, dakle da se potroši 10 milijuna eura za renoviranje jednog restorana, ali o tehnički gledano razumijemo dakle da ako je restoran u jako lošim, lošim stanju, na primjer kuhinska oprema, ili ako restoran ne može funkcionirati tehnički govoreći, dakle da je to naj, da jest ovo najbolji trenutak da se napravi e, to renoviranje. ako govorimo o e, prostoru Europskog ombudsmena, želim reći jednu stvar. Dakle, funkcioniranje ombudsmena odnosno rad ombudsmena prvenstveno se vodi u Briselu, premda je njegovo sjedište u e, Strasburu. Dakle, to znači da mu je najpotrebniji prostor u e, Briselu, a dodatne prostorije u Strasburu nije nešto što može biti od neke velike pomoći. No, da, u svakom slučaju podržavamo taj dosije i e, ove komentare koji su dodane u zadnjem trenutku. Hvala. Hvala, gospodin Ušakovs. Više se nitko ne javlja za riječ koliko vidim. Ne. Evo, s obzirom da je gospođa Keller uključila projekt e, ombudsmena u svoje izlaganje i gospodin Ušakovs je reagirao na to. Ne vidim da se itko drugi e, javio za riječ. Onda možemo smatrati politiku koja se tiče politike zgrada e, zaključenim. Dakle, imamo po svemu sudeći kvorum za glasanje. To je sigurno. Dakle, glasat ćemo dva dijela. Dakle, danas od 11 do 12 glasat će se o amandmanima iz izvješće o općem e, proračunu za E, izvješću za opći proračun 2020. E, i onda imamo jedinstveno glasanje za, na pet zahtjeva od komisije. To su e, stvari koje stiču evo, pet govora od 2019. do 2022. Imamo tri zahtjeva Europskog parlamenta, C7 2020, C8 2020 i C9 2020. Onda imamo transfer financijskih sredstava između, iz odbora regija, to je što s 2 2020 i etas e i 2020. Imamo dva glasa o politici zgrada, Europski parlament i renovacija Kateringa, e, Strasbura u, u Strasburu i e, Briselu i prijedlog za premještanje Europskog ombudsmena. Rezultati glasanja bit će dostavljeni e-mailom e, prije sljedećeg dijela zasjedanja, to je danas između dva do tri poslije podne. Imaćemo zadnje glasanje o općem proračunu za Europske unije za financijsku godinu 2021. Svi zastupnice zastupnici dobit će obavijest preko e-maila e, u trenutku kada počne sljedeće zasjedanje. Sada možemo početi sa prvim dijelom glasanja. Dakle, otvaram glasanje od sada pa sve do 12 sati. I ovim zaključujemo, odnosno prekidamo sastanak jer ćemo se ponovno sastati poslje podne u 1.45 e, u sali Spinelli 1G3. Hvala vam najljepša svima.